Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Drage kolegice, dragi kolege. Dann schlage ich vor, dass Predlažem onda da započnemo sa današnjim sastankom odbora za poljoprivredu. I da odmah onda i prijeđemo na dnevni red. Kao prvo da obavimo formalnosti, da usvojimo dnevni red. Ako se nitko tome ne protivi, onda ćemo usvojiti ovaj dnevni red. I onda imamo odmah i točku broj 2 na našem dnevnom redu, to su priučenja predsjedatelja. Mogu vas opet obavijestiti o tome da će se i današnji sastanak prenositi putem interneta, te da imamo usmeno prevođenje na 20 od 24 službena jezika Europske unije. I onda odmah možemo prijeći na treću točku dnevnog reda, to je odobrenje zapisnika sa prošlih sjednica. 25. do 26. rujan, 1. listopad i 7. i 8. listopad. I ako nemate ništa protiv, onda ćemo te zapisnike odobriti. To nas onda odmah vodi na točku dnevnog reda broj 4. To je sporazum između Europske unije i e, Sjedinjenih američkih država o dodjeli e, udjela u carinskoj kvoti za uvoz visoko kvalitetne govedine. Izvjestitelj je Herbert Dorfman. Želi li se izvjestitelj kratko još jednom javiti za riječ? Ne, hvala. Možemo odmah e, prijeći na glasanje. Odlično. Onda možemo bez daljne rasprave odmah započeti sa glasanjem. Nemamo niti jedno poimenično glasanje, imamo jedan amandman. Da, znači ovo će biti jednostavno uh, glasanje o amandmanu broj 1. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. So, dann brauchen wir noch eine Onda Moramo glasati još jednom u smislu završnog glasanja, to će biti elektroničko glasanje. Imate li svi sa sobom e, glasačke kartice? Ima li nekoga tko ju nema sa sobom? Ne. Onda ću sada otvoriti glasanje. dann Zatvaram glasanje. Usvajamo mišljenje sa 33 glasa za, 7 glasa protiv čestitke izvjestitelju. Onda možemo prijeći na petu točku dnevnog reda. Tu se radi o sličnoj temi, ali se ovdje radi o Ukrajini. Izvjestitelj je naš kolega Kuzmijuk. Želi li se kolega još jednom javiti za riječ? Ne. Ne, hvala vam gospodine predsjedatelju. U redu onda možemo i sada odmah prijeći na glasanje. Tu imamo dva amandmana Amandman broj 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? E, to je jasno odbijeno. Amandman broj 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Isto tako smo ga jasno odbili i onda možemo i sada prijeći na završno glasanje, opet u elektroničkom obliku. Otvaram glasanje. Ich schließe die Abstimmung. Zatvaram glasanje. I ovdje imamo 34 glasa za, 9 glasa protiv, znači Rezultat je jasan, usvojili smo mišljenje čestitke. I onda smo s time već došli do kraja elektroničkog glasovanja. I možemo prijeći na točku dnevnog reda broj 6. Predstavljanje rada resornog odjela za strukturnu i kohezijsku politiku predlažem da točku broj 6 i točku broj 7 okupimo, dakle da kao prvo saslušamo obje prezentacije i da onda zatim kolege i kolegice dobiju priliku postavljati pitanja. Ima li netko nešto protiv toga? Ne. Onda mogu pozdraviti gospodina Licelmana i mogu vam odmah i dati riječ. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Thank you um, Hvala vam, dame i gospodo. Drago mi je da imam danas priliku kratko vam prikazati naš rad, te eh, ja sam vodio ovu prezentaciju eh, na početku ovog novog saziva. Resorni odjeli su osnovani 2004. kako bi nadopunili E, rad odbora i to u, i to sklopu istraživanja i pružanja stručnosti. Svi odbori Europskog parlamenta koriste naše usluge i evo ovdje na ovom slajdu to vidite. Naš resorni odjel za strukturnu i kohezijsku politiku, resorni odjel B, se bavi, dakle, pomaže zapravo odboru Trajan, regiju, Agri, Peš i Kult. Kao što sam rekao, mi pružamo istraživačke usluge parlamentarnim tijelima, a ne e, samim zastupnicima. To je važno naglasiti, budući da je to e, i glavna razlika između resornog odjela te e, druge službe koja pomaže upravo zastupnicima i koja zapravo odgovara na specifična pitanja pojedinih zastupnika. stručne usluge koje e, nudimo se temelje na pristupu koji se temelji na aktivnostima. Radimo na opcijama i scenarijima koji će biti korisni vašem svakodnevnom radu. Na primjer, želimo pomoći u pojašnjenju tehničkih, ekonomskih ili zakonodavnih aspekata ili želimo pomoći u ocjeni prijenosa ili provedbe i e, izvršenja zakonodavstva Europske unije. E, sve je to u skladu sa vašim planiranjem i u skladu sa strateškim prioritetima koje ste definirali. To je stvarno jako važno kako to ne bi postao samo jedan suvišan e, zadatak koji neće vam biti nešto posebno koristan. Mnoge teme kojih se dotičemo su politički vrlo osjetljive i zbog toga e, nastojimo biti transparentni, nepristrani i neovisni. A to postižemo kroz e, postupke e, javne nabave koje javno objavljamo. Imamo vrlo stroge standarde kad je riječ o uvjetima i opisu posla i na kraju krajeva izvođače odabiremo u skladu sa definiranim postupcima i e, ti izvođači, dakle oni koji će to odraditi, moraju naravno e, biti nepristreni. Isto tako koristimo alate protiv e, plagijata i analiziramo, isto tako drugi stručnjaci analiziraju i provjeruje ono što je učinjeno. Imamo različite vrste radova, Najveći dio našeg rada čine studije, velike studije do 36 strana, ali imamo i kraća nekakva mišljenja. Sve studije su pripremljene i objavljene isključivo na engleskom jeziku. To je naravno zbog ograničenja koje imamo kad je riječ o prijevodu. E, služba za prevođenje se e, bavi prijevodima izvješća i amandmana. No, pokušavamo proširiti naše jezične usluge tako da ćemo barem e, nastojati da izvršne sažetke prevedemo na šest glavnih jezika. Isto tako organiziramo radionice, e, panele sa stručnjacima te kratka predstavljanja. E, naše radove pripremamo ili dakle unutar parlamenta Dakle, ili to radi naše osoblje ili to damo e, vanjskim autorima. Gospodin Marso i gospodin Negr rade ovdje, ali u principu imamo vrlo ograničeno ljudstvo ovdje u parlamentu, a i to znači da e, oko 90 do 95% e, studija se ipak pripreme vanjski autori i to naravno oni koji to dobiju putem javnih natječaja. E, no, postoji jedan veliki nedostatak u našem radu, a to je e, vrijeme. Ti postupci dosta dugo traju, evo kao što vidite na ovom slajdu. Sve kreće e, od odluke koordinatora da se pripremi određena studija, zatim potrebno je šest tjedana do četiri mjeseca za postupak javne nabave, zatim treba istraživačima 2 do 6 mjeseci da pripreme studiju, zatim se radi e, kontrola kvalitete i eventualno prijevod. I to znači da od odluke koordinatora do predstavljanja studije ovdje u odbor može proći od 4,5 do čak 12 mjeseci. I to je nešto o čemu valja voditi računa kada želite kombinirati izvještaj na vlastitu inicijativu sa e, studijom. Naravno, e, sve su naše studije javne, javno dostupne svim građanima, objavljuju se na internetu i na intranetu, DG iPol, a imamo i naš blog, imamo i e, Twitter profil i isto tako to možete, te naše studije možete pronaći i u knjižnici u Briselu. Evo, vrlo kratko, e, što smo pripremali za Agri u proteklom e, sazivu i što je u planu. Za vrijeme proteklog saziva pripremili smo 39 vanjskih studija. Mm, kao što vidite, mm, jako je puno bilo tema, poput rizika i mogućnosti za poljoprivredno-prehrambeni sektor e, u mogućim pregovorima između EU-a i SAD-a. E, usporedba prihoda poljoprivrednika u zemljama članicama EU i tako dalje. Isto tako organiziramo radionica, radionice. Organizirali smo nekoliko radionica na temu strukturnih promjena u poljoprivredi istočarstvu e, i stočarstvu Europske unije, posljedice Brexita na poljoprivredno prehrambeni sektor i tako dalje. Dvije studije koje su u planu za ovu godinu Dakle, jednu, o jednu ćete čuti danas, to su trendovi u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, globalni pregled i moguće politike iz europske perspektive, te e, zapošljavanje e, u Europskoj uniji, u stočarstvu Europske unije, trenutačni izazovi i izgledi. Što se tiče 2020. savjetnici će razgovarati sa zastupnicima o mogućim budućim studijima. Zatim će taj prijedlog e, dobiti koordinatori i oni će donijeti konačnu odluku. U našem je interesu da iskoristimo e, novac poreznih obveznika i naš e, budžet vrlo na pametan način i da kroz naš rad doista pružimo dodanu vrijednost. Zbog toga vas pozivam da nam pružate povratne informacije te vaše doprinose o svim našim studijama, jer doista želimo znati je li ono što mi proizvodimo e, vama stvarno na kraju krajeva i korisno. Hvala vam. Hvala vam lijepo gospodine Licelmane na ovom izlaganju. Mislim da je u prošlosti vaš rad za nas bio izuzetno koristan i vjerujem da će to biti tako i u budućnosti te se veselim daljnjoj suradnji. Predlažem, kao što sam već e, prije napomenuo, da sada odmah pređemo na točku broj 7 i da onda okupimo sva pitanja, e, uključujući i pitanja do kojih možda bude e, za gospodina Licelmana. Dakle, sada predlažem da odmah pređemo na studiju na temu vodeći trendovi u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, opći pregled i mogući odgovor politike s gledišta Europske unije. I tu mogu srdečno pozdraviti gospođu Moniku Peske i Daniela Traona. Gospođa Peske dolazi iz e, VVA Brisel, a gospodin Traon dolazi iz Arkadije. Evo, tu se možete smjestiti. Podsjećam vas da smo mi kao odbor e, zatražili ovu studiju i mislim da je ovo i pravi trenutak da sada dobijemo predstavljanje te studije zato što vodimo raspravu o budućnosti europske poljoprivredne politike. Ta rasprava je upravo u tijeku i naravno da je to i povezano s pitanjima poput kako ćemo u budućnosti uspjeti prehraniti veći broj stanovnika na svijetu, a da istodobno imamo i taj element održivosti, dakle kako možemo na održiv način proizvoditi prehrambene proizvode. I u tom smislu ćemo dosta toga čuti iz ove studije o tome. Imamo četiri e, mogućih scenarija koji će nam biti predstavljeni i sada onda predlažem da odmah pređemo na studiju i predstavljanje. Gospodin Peski, izvolite imate riječ. Uh, Hvala, dobro jutro svima. Zaista ću se potruditi sažeti ovih 60 e, stranica studije u 20 minuta. Nadam se da će biti dovoljno jasno, a nakon toga moći ćete postaviti pitanja naslov ove studije, znači vodeći trendovi u e, poljoprivrednom prehranom sektoru, e, opći pregled i mogući odgovor politike s gledišta Europske unije. Dakle, što se tiče strukture izlaganja, pokušat ćemo e, proći kroz čitavu studiju kako bismo identificirali vodeće trendove, nakon toga ove e, globalne silnice koje utječu e, na budućnost e, ovog prehrambenog lanca, nakon toga i izazove, jer sve te silnice predstavljaju i prilike, ali i izazove, ali pokušat ćemo također i razmotriti moguće scenarije i opcije politika i onda ćemo iznijeti zaključake. Prema FAU e, u postojećim uvjetima do 2050. godine e, sektor, prehrambeno poljoprivredni sektor morat će proizvesti više od 50% e, hrane i hrane za životinje kako bi zadovoljio potrebu za hranom i kako bi zadovoljio taj rast. I sigurnost, odnosno nesigurnost vezano za E, prehranu će, će porasti zbog e, klimatskih promjena. Riječ je o trendovima koji nisu predvidivi, e, toplinski udari, požari, poplave, oluje. Evo tome smo svjedoci širom svijeta svakodnevno i to će imati učinak na proizvodnju, znači to će predstavljati ugrozu, dodatnu ugrozu ovom sektoru. Ukoliko započnemo e, sa ovim vodećim trendovima, identificirali smo čitav niz takvih e, trendova. Evo, nadam se da je ovo čitljivo na zaslanu. Najveći trend je dakle izazovo su ovi trendovi vezano za demografiju i prihode, dakle do 2050. biti će nas 10 milijardi, što je značajni porast, a istovremeno rasti će i prihod po glavi stanovnika, ali i urbanizacija. I tome smo svjedoci u proteklih 100 godina stanovništvo se kreće, kreće se prema gradovima. Nadalje imamo određene obrasce vezano za potrošnju, određene trendove koji su s time povezani nadalje e, rastući prihod e, po stanovniku utječe na ono što troše e, ljudi, međutim također postoji drugi obrazac, ljudi se sele iz područja gdje se proizvodi hrana i zbog toga dolazi do promjene i u proizvodnji i u načinu potrošnje hrane E, zbog toga dolazi do veće potrošnje hrane po stanovniku što je pozitivno. Međutim, tu imamo i određene e, promjene vezano za vrstu hranu koja se konzumira i e, te promjene se razlikuju ovisno o području kugle zemaljske. Kada su u pitanju zemlje u razvoju, povećana potrošnja dovešće do povećane potrošnje prerađene hrane i mesa. A u visoko razvijenim e, zemljama, zemljama visoke razine dohotka kao što su Europa ili SAD, postoji problem s jedne strane pretilosti, e, znači e, problema vezanih za potrošnju nezdrave hrane, kod određenih e, slojeva stanovništva i s druge strane imate trend prema zdravoj hrani, bez glutena, veganizam, e, veganstvo, fleksiterenizam, e, to su sve novi trendovi, a da ne spominem ono što ima utjecaj na proizvodnju koja se odnosi na korištenje hrane za razloge koji su različiti od prehrambenih e, ciljeva, kao što je, na primjer, proizvodnja energije. Nadalje, suočeni smo sa tehnološkim izazovima. Procjenjuje se da bi tehnološka inovacija mogla povećati prinose za 30% i povećana ekološka učinkovitost i da bi se na taj način mogli stvoriti novi poslovni e, modeli. Znači ti novi trendovi bi mogli e, pomoći u ostvarivanju ovog cilja prehrane svijeta a s druge strane suočeni smo sa klimatskim eh, promjenama. S jedne strane poljoprivreda je zaslužna za jedan eh, značajan dio eh, stakleničkih plinova, ali s druge strane imate i činjenicu da će klimatske promjene negativno utjecati na proizvodnju i da će izazvati velike probleme u određenim područjima gdje hrana neće biti na raspolaganju ili gdje će postojati veliki pritisak na cijene zbog nedostatne ponude. Nadalje imate i ovaj problem e, otpada hrane. E, procjena je da e, je riječ o količini od 1,3 milijarde tona svake godine između dakle proizvodnje do hrane do trenutka potrošnje otprilike se izgubi jedna trećina hrane i to je ogroman učinak i s tim problemom bi se valjalo uhvatiti u koštac. Nadalje, natjecanje za prirodne resurse. Poljoprivreda troši 70% vode i to povlači za sobom posljedicu oskudice e, e, resursa do 2050. godine. Dakle, bit ćemo suočeni sa sve, većom, e, sve većim natjecanjem vezano za resurse, za dakle, i proizvodnju hrane i sve se to događa u okviru politike. I zbog toga je i zatražena ova studija. A ovaj kontekst politika čine različiti međunarodni ugovori, sponzori, e, sporazumi, e, konvencije koji e, su sastavljeni kako na globalnoj, multilateralnoj razini, tako na bilateralnoj razini. Tu imate onda potporu, kao što je na primjer zajednička poljoprivredna politika u Europi i onda postoje također i politike vezane za održivost okoliša i svi ti elementi mogu utjecati na način kako se mi hvatamo u koštac sa ovim e, vodećim trendovima. A onda, e, ukoliko se uhvatimo sa, u koštac e, sa lokalnim, sa, sa globalnim silama, Znači, jedna se odnose na učinak e, ovih e, sporazuma o slobodnoj trgovini i načina kako ti sporazumi mogu utjecati. Nadalje, ekonomika ovog vrijednostnog lanca, inovacija, inovacija e, na razini proizvodnje hrane, ali ona je prisutna uzduž čitavog lanca od proizvodnje do potrošnje i također promjena tržišta tehnologija također na to ima utjecaj. Dakle, ovi e, sporazumi o slobodnoj e, trgovini, oni podupiru daljnju integraciju e, vrijednosnog lanca širom svijeta. To je uvjetovano činjenicom da jedna država nije autonomna kako bi se u potpunosti mogla prehraniti. Dakle, trgovina je imperativ. Svjetska trgovinska organizacija e, WTO je na globalnoj e, razini e, dakle predvodnih tih pregovora, većina tih pregovora vode se na razini svjetske trgovinske organizacije STO-a, ali svjedočimo također i sve većem broju bilateralnih sporazuma kako bi se poboljšala trgovina između regija svijeta i tome smo također svjedočili u proteklih nekoliko godina. A što se tiče ekonomike, e, vrijednostnog lanca s jedne strane imate dakle vertikalnu integraciju e, ovog e, lanca opskrbe hranom i tu imate i pozitivne i negativne posljedice. Najveći rizik su E, je rastuća uloga velikih multinacionalnih e, kompanija zbog čega e, su mala i srednja poduzeća izložena sve većem pritisku, a ona su upravo bitna u europskom kontekstu. Što se tiče pak inovacija, svjedočimo utjecaju tehnologije i inovacija u produktivnosti poljoprivredi kako na globalnoj razini, tako i u Europi, upravo zahvaljujući takozvanoj pametnoj poljoprivredi i preciznoj poljoprivredi, ali također svjedočimo danas i nekim e, inovacijama koje nemaju veze sa tehnologijom, već sa inovativnim modelima, kao što je ova ekonomija e, razmjene, podjele, znači mogućnost da se mogu podijeliti neke usluge, odnosno neki alati e, koji onda podupiru E, razvoj malih i srednjih poduzeća u Europi. I naravno onda što se tiče izmjene samog tržišta, ove digitalne platforme omogućavaju pojednostavljenje, one e, omogućavaju e, i poboljšavaju pristup proizvodima kako između poslovnih subjekata, tako i između poslovnih subjekata i okoliša. Međutim, tu postoje određene prijetnje vezano za, na primjer, smanjivanje broja radnih mjesta, jer upravo uklanje uklanjanje posrednika, e, naravno da onda i ima negativan utjecaj na radna mjesta. A ukoliko se onda osvrnemo e, na to kako e, svi ti elementi imaju onda utjecaj na budućnost proizvodnje hrane, imamo onda dakle tri glavna stupa odnosno tri glavna cilja. Znači, s jedne strane poboljšanje poljoprivredne e, produktivnosti, s druge strane očuvanje resursa i okoliša, to je potrebno kako ne bismo e, imali problema sa proizvodnjom i produktivnosti, e, proizvodnosti i onda imate ovo vezano za javno zdravstvo i prehranu, dakle pretilost, produktivnost poljoprivrede na nju utječu neki fenomeni, sve veća urbanizacija, rast stanovništva, gospodarski rast će povećati potrošnju po stanovniku i sve to onda uzrokuje sve veću potražnju za hranom i to će onda eksponencijalno rasti i to ima e, sve veći učinak e, vezano i e, potrebu i nalaže potrebu za povećanom poljoprivrednom produktivnosti. Nadalje, ukoliko će se više proizvoditi, onda će se naravno i trošiti više tla i vode i dodatni, dodatne emisije CO2, jer kao što smo rekli, poljoprivreda je jedan od vodećih čimbenika koji utječu na klimatske promjene. Nadalje, mm, gnjojva također utječu e, na okoliš i također imate tu element vezano za e, eroziju. Ukoliko se usvrnemo e, na ishranu, dakle s jedne strane imate glad i dakle ljudi, siromašni ljudi u visoko razvijenim regijama svijeta i dalje imaju problem sa prehranjivanjem sebe i svojih obitelji E, a s druge strane onda e, imate onda e, hranu niske nutritivne vrijednosti koja onda generira pretilost i dakle ta dihotomija je sve veće obilježje e, u e, razvijenim zemljama svijeta. Nadalje e, imate onda i probleme sa određenim bolestima i naravno probleme vezano za pristup zdravstvenim uslugama. Neki dijelovi stanovništva imaju pristup kvalitetno ishrani, a jednostavno e, neki dijelovi stanovništva nemaju. I sve to onda predstavlja e, prijetnje vezano za sigurnost e, opskrbe hranom, dakle hoće li hrana biti dostupna na raspolaganju u onim količinama u onom trenutku kada to treba, dakle sigurnost znači da standardi koje slijedimo, hoće li se ti standardi zajamčiti u budućnosti i naravno imate tu onda e, problem održivosti. Hoće li to biti održivosti? Održivo e, i s jedne strane, dakle, sa razine e, okoliša, ali i s druge strane i vezano za proizvodnju. I to je to je ono što danas nazivamo ovom velikom promjenom, znači promjenom pristupa vezano za proizvodnju hrane i vezano za poljoprivredu. Ono što smo dakle probali izvesti u ovoj studiji je da e, naznačimo određene opcija politika E, studij vezano za e, scenarije temelji se na e, tri postojeće studije koje su spomenute u popisu literaturu. Dakle, imate ovu Lancet studija ili FAO studija, riječ je o velikim istraživanjima na tu temu i sve, sve su ta istraživanja analizirana. Tu su onda odabrana četiri scenarija koja bi onda mogla definirati kao dakle međusobno e, suprotstavljena e, međusobno suprotstavljene scenarije. Možemo mi generirati još neke scenarije, međutim u, u cilju e, što veće razine jasnoće i u cilju identificiranja opcija politika mi smo se usredotočili na ove najekstremnije scenarije kako bismo imali jasnu viziju budućnosti do 2050. godine. E, mi ćemo ukratko proći kroz e, svake scenarije, dakle imate dakle e, ove male korake, ali nemate cilja, dakle to je nastavak postojećeg djelovanja, dakle da idemo dalje prema postojećem obrascu i da zapravo ne idemo onda u nikakvom smjeru E, drugi scenarij je masovna proizvodnja pod svaku cijenu. Mi ćemo se dakle zalagati za produktivnost e, u odnosu na održivost. Dakle, smatrat ćemo najvažnijim e, prehraniti, shraniti svijet, a ne boriti se protiv, protiv klimatskih promjena. Nadalje imate scenarij ovih lokalnih subjekata koji su preživjeli, dakle da idemo prema regionalizaciji, a ne prema globalizaciji, e, dakle umjesto da radimo zajedno na e, globalnoj razini, da će neke regije e, pokušati preživjeti i nadalje imate scenarij održivost za sve i to je ekstremni, najidealniji scenarij idealan u smislu da istovremeno pokušavamo ostvariti sve ciljeve, znači održivost, hvatanju koštac sa problematikom klimatskih, klimatskih promjena i produktivnost, dakle da prehranimo čitav svijet. Dakle, evo, to, je, e, to bi bio najbolji scenarij. A e, sada počinjemo sa prvim e, scenarijem neke pretpostavke vezano za scenarije su iste. Dakle, tu se želimo usredotočiti na način dakle, kako e, neke e, odluke politika mogu utjecati na scenarij. Nećemo sada uzimati u obzir e, različite stope rasta stanovništva ili dohotka ili neke druge elemente koje bi mogli utjecati na ovaj scenarij. Dakle, scenarij je uvijek isti kao što sam spomenula, prvi e, scenarij je dakle djelovanje prema postojećem obrascu, dakle da imate ograničeno djelovanje vezano za smanjivanje otpada hrane, da se e, sustav e, proizvodnje ne mijenja, imate nešto malo inovacije, međutim nemate tu neke značajne tehnološke inovacije do koje, koje bi onda mogle dovesti eventualno do povećanja produktivnosti E, potrošači nisu zainteresirani e, za to da e, plate više za zdravije proizvode ulaganja u istraživanje i razvoj su nedovoljna a politike ne obuhvaćaju tematiku E, sigurnosti e, opskrbe hranom. Dakle, jednostavno djelujemo prema postojećem e, načinu djelovanja. I ukoliko se osvenemo na onda na opcije politika, što bi se trebalo napraviti u sklopu tog scenarija, Dakle, što se tiče e, sigurnosti e, opskrbe hranom, dakle, e, trebali bismo poboljšati potencijal proizvodnje koristeći postojeće instrumente zajedničke poljoprivredne politike i osigurati dobro dobro funkcionirajući prehrambeni lanac. Nadalje, klimatske promjene, povećati poticaje u sklopu prijedloga ZPP-a vezano za klimatske tehnologije, dakle tehnologije e, koje pozitivno djelaju e, na, e, za borbu protiv klimatskih promjena i dakle da što se tiče poljoprivrednika ta politika bi trebalo uzeti u obzir pravičan prihod za poljoprivrede prema vezano za ovaj sustav ZPP-a izravnih potpora i za proizvodno vezana i proizvodno nevezana plaćanja prioritizacija inovacije i tehnologija, e, poljoprivrednike bi trebalo pomagati pomoću infrastrukture, obrazovanje mladih poljoprivrednika kako bi se uhvatili u koštac sa e, problematikom e, starenja stanovništva u poljoprivredi. Što se tiče sigurnosti hrane, dakle praćenje standarda, praćenje standarde kako bi oni ostali isti. Što se tiče potrošača, dakle obrazovanja vezano e, za e, pretilost kako bismo e, poduprli zdravije životne stilove i razvoj jedne prehrambene politike Europske unije i to je nešto što radimo danas. Ukoliko slijedimo te opcije, posljedice će biti sljedeće. E, u budućnosti ćemo e, se e, morati hvatiti u koštac sa stanovništvom koje će narasti do 10 milijardi stanovnika i klimatske promjene e, koje će nas prisiliti da e, se uhvatimo u koštac sa neočekivanim ekstremnim događajima koji će ugroziti raspoloživost hrane. Dakle, e, business as usual nam neće omogućiti da prehranimo svijet 2050. godine. Najvjerovatnije biti će teže i teško čak prehraniti, postoji stanovništvo zbog e, utjecaja klimatskih promjena i budući da e, stanovništvo raste i e, da dakle da neće doći do promjena stanje će se pogoršati. Ako pogledamo scenarij broj 2, to je masovna proizvodnja pod svaku cijenu. U ovom scenariju se upravlja sa potražnjom hranje, dakle cilj je taj da se doista proizvodi što više moguće, zato što je cilj prehraniti što veći broj ljudi moguće. A kako bi se moglo sve više i više proizvoditi, kako bi se zadovoljila potreba 10 milijardi ljudi, posljedice će najviše snositi okoliš. Biće nam potrebno više vode, biće nam potrebno više zemlje, više gnojeva ili što što god već nam bude bilo potrebno kako bismo proizvodili hranu i dovoljnu za 10 milijardi e, stanovnika i nahranili ih. Dakle, poljoprivredno prehrambeni sektor će se usredotočiti samo na to da se proširi proizvodnja, a bez ikakvih drugačijih zabrinutosti, dakle ne što se tiče e, razine poduzeća primjerice. E, usredotočit ćemo se na to da povećamo produktivnost, dakle neće biti inovacija, neće biti ulaganja za okoliš i potrošači će se usredotočiti na to da se uspiju nahraniti, a da pritom ne vode računa o okolišu. Cilj je doista nahraniti sve ljude na svijetu. Što se tiče opcija za političke mjere, naravno što se tiče sigurnosti hrane, tu bi se trebali usredotočiti na upravljanje krizom ili kriznim situacijama. Povećana proizvodnja u poljoprivredi će se naravno odraziti na klimatske promjene. I te promjene u klimi će biti što ekstremnije, a to će onda utjecati ponovno na poljoprivredu i to će onda stvoriti krize. E, suše, poplave, e, led, snijeg, što god, šumski požari. Sve to će utjecati na ponudu i na proizvodnju u različitim dijelovima svijeta i kako bismo osigurali dovoljno hrane da imamo pristup hrani kada god nam je ona potrebna, gdje god nam je potrebna uz određenu razinu kvalitete, onda se naravno moramo pitamo usredočiti na upravljanje kriznim situacijama, moramo biti spremni nositi se sa takvim situacijama. Što se tiče klimatskih promjena, tu e, će se e, fokus političkih mjera usmjeriti na to da se e, klimatske promjene stave kao slabiji prioritet nego danas i sve to, sve vezano uz e, klimatske promjene se treba odbaciti zato što je proizvodnja hrane najvažnija. Što se tiče poljoprivrednika, tu se pokušava povećati prihod poljoprivrednika zato što je cilj povećati proizvodnju neovisno o bilo kojem drugom aspektu, što znači da se e, ZPP treba prilagoditi tom specifičnom cilju mogli bismo preći sa sustava e, povezanih plaćana na, e, sa sustav nepovezanih plaćana na sustav povezanih plaćana i na mehanizme e, za poticanje određivanja cijene kao u prošlosti što će naravno biti povezano sa onim ciljevima postizanja sigurnosti hrane koje smo malo prije spomenuli. Zatim bismo trebali imati jedan prioritetni mehanizam za ulaganje u tehnologije i države članice Europske unije bi trebale poticati e, investicije u tehnologiju. E, to je nešto što bi trebalo biti prioritet. Što se tiče sigurnosti kvalitete hrane, tu moramo i dalje e, pratiti da se svi pridržavaju standarda vezanih uz kvalitetu prehrambenih proizvoda, a što se tiče potrošača, tu će naglasak biti više na to da se e, nosimo sa pitanjima pretilosti i pothranjenosti nego e, pitanjima vezanima uz to da smo osviješteni prema okolišu, što znači da potrošače treba naučiti kako mogu promijeniti svoje potrašačke obrazce kako bi imali bolju prehranu, a ne da ih se toliko informira o tome koliko ti prehrambeni proizvodi imaju utjecaj na okoliš. Ako pogledamo taj scenarij broj 2, koji su tu najveći rizici, pa najveći rizik je zapravo taj da ako zanemarimo klimatske promjene ili ako nam klimatske promjene više nisu toliko važne, da će svi ovi napori u smislu povećanja proizvodnje biti onda pod velikim utjecajem upravo klimatskih promjena i ekstremnih vremenskih uvjeta. Dakle, mi ćemo pokušati povećati proizvodnju, ali onda će zbog e, eksemnih vremenskih uvjeta jednostavno doći do toga da neki od tih ciljeva nećemo moći ostvariti. I možda ćemo onda nazadovati i morati se vratiti na scenarij broj 1. Scenarij broj 3, spomenuli smo e, one koji pokušavaju preživjeti na lokalnoj razini, dakle ovdje Sustav proizvodnje se više temelji na malim proizvođačima, lokalnim proizvođačima. Tu govorimo o regijama svijeta, ne samo o regijama Europske unije. Cijela Europska unija, cijela Europa bi mogla biti jedna regija, Sjedinjene američke države kao regija same i tako dalje, dakle druge regije svijeta. Naravno, može se tu otići i do ekstremne situacije da onda netko sjedi nacionalne interese, ne interese cijele regije. E, ograničeno se samo djeluje što se tiče smanjenja emisija stakleničkih plinova. To je globalni napor i onda će regije smatrati da su regionalni napori beskorisni, jer ako vi radite nešto, a druge regije ništa, onda na posljedku nećete uspjeti ostvariti nikakve ciljeve i stoga će se smanjiti da nadalje taj fokus na okolišna pitanja moramo povećati kvalitetu poljoprivrednih zemljišta zato što ako prijeđete na ovakvu regionalnu strategiju onda morate raditi na regionalnoj autonomiji, moramo biti neovisni od drugih zato što će biti manje važno i teže zapravo postići trgovinske sporazume, što znači da će količina poljoprivredne površine koja nam je potrebna morati biti u porastu kako bismo regijama dopustili da proizvode dovoljno e, hrane e, za e, stanovništvo koje se tamo nalazi. I naravno ovdje se može inovirati, primjerice u urbanu poljoprivredu, gradsku poljoprivredu, sve te trendove, ali možda će biti potrebno određeno vrijeme prije nego što se s time može doista doprinijeti prehranjivanju stanovništva. I izbor potrošača će se temeljiti na zaštiti lokalne proizvodnje, na zaštiti okoliša, na zaštiti vlastitog zdravlja. Lokalno je tu sinonim za zdravije, za bolje. A trgovinske politička mjere i trgovinski sporazumi se zanemaruju. Kada pogledamo koje su nam opcije u smislu političkih mjera, sigurnost hrane će nažalost biti jedna tema koja se neće obavljati na jedan, koja se neće obaviti na jedan homogen, dosadan način, dakle na globalnoj razini zbog čega bi moglo doći do teških situacija. Ako dođe neke krize na regionalnoj razini, onda najvjerojatnije druge regije neće biti spremne e, pružiti pomoć kao posljedica toga. A što se tiče pružanja podrške za povećanje proizvodnje, tu naravno imamo e, tehnološku inovaciju, to je ono što bismo trebali staviti kao prioritet, trebali bismo s time pokušati ostvariti tu autonomiju. Klimatske promjene, kao što smo spomenuli, dakle, doći će do kraja međunarodnih e, foruma, međunarodnih tijela, sve će se to obrađivati na regionalnoj razini. a ako se budemo bavili klimatskim promjenama, onda će to biti samo u svrhu da se pobinemo da e, se ne ugrozi lokalna proizvodnja ako dođe do e, nekih ekstremnih vremenskih uvjeta, što znači da će sav napor biti usmjeren u to da zajamčimo lokalnu proizvodnju i da zajamčimo to da možemo prehraniti ljude u regiji. Ako bacimo pogled na poljoprivrednike, onda vidimo da će se u ovom scenariju nastaviti sa ZPP-om kao i do sad, da će se pokušati poboljšati prihode poljoprivrednika, sa e, trenutnim aktivnostima. Što se tiče sigurnosti i kvalitete hrane, tu će se nastaviti isto tako kao u prošlosti, dakle pokušavat ćemo e, zajamčiti da se poštuju e, odgovarajući standardi. I što se tiče potrošača, Nadalje će se nastaviti sa političkim mjerima za zaštitu lokalne proizvodnje. Pokušat ćemo nagnati potrošače da konzumiraju lokalno, što znači da će sav napor biti usmjeren u to da se stvori veća svijest među potrošačima da troše lokalno. Sigurnost hrane i klimatske promjene to su globalne teme za koje su potrebne globalne rasprave i to je nešto što ne poznaje granice. Dakle, ne možemo se na regionalnoj razini boriti protiv klimatskih promjena, što znači da scenarij broj 3 neće biti, nažalost, dovoljno učinkovit, e, niti na toj razini borbe protiv klimatskih promjena, niti na toj razini da se pobrinemo za sigurnost hrane zbog negativnih učinaka klimatskih promjena i zbog tih kriza do kojih bi moglo doći. Završni scenarij, scenarij broj 4 Svo djelovanje e, bit će usmjereno za to da se stvore sustavi proizvodnje koji će biti istodobno pametni, s kojima će se moći povećati e, produktivnost, a isto tako da imaju i taj jedan okolišni element. Dakle, da se sustav preobrazi u taj način da se na e, smanji e, korištenje resursa, da se smanji okolišni utjecaj, a da se istodobno poveća produktivnost. I to je izuzetno veliki izazov. Što znači da se moraju poboljšati prakse za proizvodnju hrane, što znači da potrošači moraju usvojiti zdraviju prehranu i političke mjere trebaju imati to za cilj Dakle, s jedne strane prehrana stanovništva, a s druge strane bolja prehrana. E, trebamo ulaganja zato što se moramo boriti protiv klimatskih promjena i moramo podržati produktivnost i potrebne su nam političke mjere s kojima ćemo moći e, postići te ciljeve. Što se tiče sigurnosti hrane, u ZPP-u bismo trebali imati poticaje što se tiče poticanja i e, maksimizacije e, poljoprivredne proizvodnje u EU, da se potakne razmjena znanja što se tiče tehnologije i digitalizacije, da poljoprivredna proizvodnja bude ono što pokreće sigurnost hrane i što se tiče dakle, produktivnosti. Što se tiče klimatske promjene, tu moramo nastaviti podržavati aktivnosti na globalnoj razini, ali isto tako moramo i provesti ono što smo mi preuzeli kao obveze što se tiče smanjenja stakleničkih e, plinova. Uključujući plinova iz poljoprivredne proizvodnje, e, što će potencijalno imati onda pozitivan utjecaj. Što se tiče poljoprivrednika, moramo e, povećati i poboljšati rashode unutar ZPP-a kako bismo poduprijeli poljoprivrednike kroz vezana, to jest nevezana plaćanja ali i vezana plaćanja. Zatim trebamo eh, imati minimalne pragove za države članice što se tiče ulaganja u tehnologiju. To je jedna sporna točka, ali ako želimo povećati produktivnost, onda moramo vidjeti kako možemo pomoću tehnologija na inovativniji način uzgajati eh, poljoprivredne kulture. Što se tiče sigurnosti i kvalitete hrane, tu moramo zadržati standarde i još ih i poboljšati, a što se tiče potrošača moramo podržati sve ono što se tiče obrazovanja potrošača da e, se hrane na bolji, održiviji način. Ovaj scenarij je jedini scenarij kojem bismo eventualno mogli se uhvatiti u košac kako sa prehranjivanjem globalnog stanovništva, tako i sa klimatskim promjenama. Samo da vam još e, to sažmem, više detalja možete pronaći u studiji vezano uz to koliko više trebamo proizvoditi kako bismo na određeni način mogli prehranjivati svjetsko stanovništvo. Evo nekih brojki što se tiče e, žitarica i e, stoke. Dakle, tu imamo povećanje kod žitarica od 39% do 2050. godine, a što se tiče stoke, tu nam je potrebno povećanje od 30% do 2050. godine, naspram 2012. godine, s tim da e, će perad, e, udio peradi više porasti od drugih e, udjela, od drugih vrsta stoke. Zaključci vidimo nekoliko trendova, nekoliko izazova koji se tiču ljudi, tehnologije, prirode. Postoje neke postoje neki globalni čimbenici koji utječu na sigurnost hrane, postoje neki vanjski faktori koji će utjecati na to hoćemo li uspjeti postojeći ciljeve koje želimo. Dakle, imamo e, tu e, čimbenike koji nas tjeraju prema dolje, čimbenike koji nas tjeraju prema gore. Najčešće to jest najvjerojatnije ćemo morati izabrati ovaj scenarij održivo za sve, što znači da ćemo morati snažno djelati po pitanju okolišne zaštite i poboljšati na značajan način e, proizvodnju hrane pomoću tehnologije te poticati zdravu način prehrane. Kao što smo spomenuli na početku, ako želimo prehraniti svjetsko stanovništvo, onda moramo povećati poljoprivrednu proizvodnju do 50% i najvjerojatnije pomoću tog scenarija neće biti potreban doista taj postotak, najvjerojatnije će manji poraz biti dovoljan za prehranu globalnog stanovništva. Hvala vam, ispričavam se što sam protrčala kroz to i što sam Ehm, vam morala to tako brzo iznijeti. Spreman, spremna sam na vaša pitanja. Ne znam hoće li mi se moj kolega Daniel pridružiti ovdje za panelom. Ja, vielen herzlichen Dank für die Vorstellung. Hvala vam lijepa na predstavljanju studije. Mislim da su nam se tu pojavila neka pitanja, to jest možemo reći da tu imamo i neke provokativne elemente u toj studiji vezano s to kako smo se dosad bavili poljoprivredom. Zaprimio sam mnogo zahtjeva za javljanjem za riječ i stoga vas molim da se u vašim pitanjima ograničite na jednu minutu. Imamo prvi krug, te ću kolegici Megines dati riječ gospodine predsjedatelju. Pročitala sam studiju ovdje sam u prvom redu, samo da kažem, na jednoj prosinci ste govorili o nižim potrošačkim cijenama, ali ja sam E, mislila da će nam za veću produktivnost biti potrebne i veće cijene. Dakle, možda možete to objasniti. U scenariju broj 4 govorite o tome da se treba povećati rashode u okviru ZPP-a. Kako bi se to trebalo dogoditi? Kako povećanje mislite da nam je potrebno? Isto tako što se tiče inovacije i tehnologije. Postoje različite gledišta o, o tehnologijama. Primjerice, Europska unija nije sklona genetski modificiranoj hrani, a drugi jesu, pa me zanimaju što se, me zanima što misle o tome. I isto tako rekli ste da treba povećati poljoprivrednu produktivnost, to ste naglasili kao nešto što je vrlo važno. Saslušanje potpredsjednika Timmermansa je bilo takvo da je on govorio o više zemljišta za šumarstvo u Europi i o ekstenzivnijoj poljoprivredi. I stoga ja ne znam što ćemo mi zapravo kao oni koji donose političke odluke odlučiti jer imamo toliko mnogo eh, konfliktnih eh, odluka koje moramo donijeti. Hvala. Kolega kolegica Vino. biner hvala vam na vašem izlaganju. Sam mogu li sva pitanja postaviti u roku od jedne minute. Znam da uvijek e, imate jedan standardni postupak. Kada radite studiju, onda kažete da je okoliš jednako e, borba protiv klimatskih promjena, a sve ono drugo, bioraznolikost, e, koliko je zemlja plodna, standardi za sadnju, to sve te točke onda na neki način se zaboravljaju, a to je vrlo važno kada raspravljamo o tome kako bi trebali izgledati budućnost poljoprivrede. Pa nije najveći rizik taj da kod jednog scenarija imamo neki gubitak ili da kod drugog scenarija možda nemamo dovoljnu tehnološku obnovu. Najveći rizik je taj da ako ne budemo imali održivu poljoprivredu danas neće niti biti. I svi ti scenariji, sve do ovog scenarija broj četiri, održivo za sve, kao što znamo, nisu rješenja. Mislim da bismo trebali neovisno o političkom, političkoj pripadnosti, napraviti nešto što će biti i za okoliš i za ljude. Mene je iritiralo sljedeće. Da je potrebno više poljoprivrednih površina za lokalnu proizvodnju. Nigdje u vašoj studiji se ne spominje permakultura, eh, agroforest i slični sustavi koji su jedno rješenje gdje se koristi mala poljoprivredna površina, a održiv način eh, eh, proizvodnje, ekosocijalni način proizvodnje i jako e, produktivan također. Dakle, mene zanima hoćete li sada nadalje samo donositi odluke prema takvim standardima kao i do sad, već doista mislite govoriti o održivoj poljoprivredi jer to je onaj cilj kojeg svi trebamo postići i znamo da to moramo postići unatoč svim razlikama među nama. Hvala kolega Fleningen. Hvala vam. u vašem u vašoj prezentaciji onaj drugi scenarij, masovna produkcija, tamo ste točno istaknuli da ako nastavimo u tim putem stvorit ćemo krize. Ali isto tako izrazili ste malo i sumnju, dakle, da bi to moglo dovesti do ekstremnih događaja. E, o tome treba stvarno puno razgovarati. Dakle, nije da bi se da bi to moglo dovesti do ekstremnih događaja, već bi, će zasigurno dovesti do e, ekstremnih događaja ako takav obrazac ne promijenimo. Što se tiče scenarija tri i lokalnih, oni koji su preživjeli, govorite o smanjenju emisije stakleničkih plinova. Naravno, to nije savršen sustav, ali siguran sam da bi regionalni pristup mogao pružiti odgovor. Mm, to je sigurno bolje nego da stotine tisuće tona govedine dovozimo iz dalekih regija ili da naše izvozimo u Kinu ili u SAD. Da, mislim, dobivamo e, naranče iz Španjolske, izvozimo iz, eh, ih u Ameriku, a Eh, ove iz Kanade uvozimo u Europu. Ja mislim da bi to mogao biti jedan scenarij i snova. Siguran sam da bi taj regionalni pristup bolje eh, funkcionirao. Eh, jer još uvijek bismo mogli imati i naranče i grumpire i sve ovo što i sada imamo koristeći taj regionalni pristup. Zatim što se tiče zemljišta. Već i sada mm, proizvodimo dovoljno i više nego što nam je potrebno. Tako da ako bismo se okrenuli e, regionalizaciji ili tako nečemu, mislim da bismo na kraju došli do toga da koristimo manje zemlje. I tako bismo pomogli i drugim zemljama kojima umjesto da omogućimo da uzgajaju svoju hranu, e, onim njima izvozimo naše oružje. Hvala. Hvala vam na ovoj studiji. Ne možemo e, sad o svemu, Sara Wiener je dosta toga rekla što sam ja želio reći. Međutim, ja bih se želio usredotočiti na dvije e, činjenice. Prema ovoj logici, dakle, tu se suprostavljaju načine razmišljanja e, s jedne strane znači vezano za očuvanje klime predsjedavajući je prekinuo govornika Možete nastaviti. Dakle, nastavit ću. E, dakle, e, ta logika u kojoj suprotstavljate s jedne strane e, mogućnost da se puno proizvodi, a druga logika prema kojoj dakle kada se puno proizvodi onda će doći do klimatskih promjena, pogoršanja klimatskih promjena. Međutim, postoji treći put, znači to je agroekologija i na taj način možemo i očuvati klimu i izaći iz te logike dakle pasivnosti dakle E, moramo se uhvatiti u koštac e, sa klimatskim, sa stakleničkim e, plinovima. Poljoprivreda može biti jedan pozitivan čimbenik vezano za smanjivanje klimatskih stakleničkih plinova. I to je nešto vrlo bitno. Sara je spomenula druga moguća rješenja, a drugo Možemo li imati neki e, drugi modeli e, Mene naravno zanima ovaj četvrti scenarij. Znači, vi e, ograničavate taj e, tu, tu mogućnost e, pomoći jedino putem ZPP-a. Međutim, danas imate sredstva koje se stavljaju na raspolaganje u europskim zemljama i vezano znači za pretilost i za ravnotežu, teritorijalnu ravnotežu. Ta sredstva bi se mogla E, iskoristiti e, kako bi se e, pomoglo poljoprivredi i, i poljoprivredi poljoprivrednicima. Dakle, nemojmo se ograničiti samo na ZPP. Hvala vam. Ja vas samo lijepo molim da se držite roka od jedne minute, zato što moramo završiti do 11 sati. Evo, ja ću se potruditi. Hvala vam. Ja živim u Nizozemskoj i u Nizozemskoj ne smijete učiniti ništa. Mi smo proveli cijelu direktivu mi imamo jako e, mala gospodarstva, puno malih gospodarstava, jer ako imate veliko gospodarstvo, onda imate i velike emisije ugljičnih dioksida. Stoga, prije nego što se ovako nešto dogodi u drugim zemljama. što s, tom, s tim zakonodavstvom? Kako ga prenijeti u nacionalno zakonodavstvo? Zato što ako to budete strogo proveli kao i mi, imat ćete e, isti problem kao i mi. Vaša priča je jednostavno teška za provesti u praksu. Puno se tvrtki zatvorilo i mi sada više ne možemo učiniti ništa. U Nizozemskoj koja je vrlo inovativna zemlja po svojoj prirodi ne možemo na kraju učiniti e, ništa. Hvala vam. Hvala vam eh, na ovom izlaganju koje naglašava potrebu iznalaženja ravnoteže između eh, sigurnosti eh, opskrbe hranom i s druge strane sve većih potreba za hranom i opet potreba za očuvanjem ekoresursa. Što se tiče četvrtog scenarija, on je blizak e, onome što je ovaj parlament e, izglasao u prethodnom e, sazivu i mogu reći unatoč svim kritikama idemo u dobrom smjeru i vezano za očuvanje zajedničke poljoprivredne politike i vezano za poticaje putem dakle poticaja vezane za bolje tehnike, ekološke tehnike i vezano za davanje naglaska na ulaganja, podsjećam, 30% e, drugog e, stupa i sve ostale mjere e, idu u smjeru e, toga da svi e, proizvodi koji ulaze na naše tržište da poštuju naše standarde. Dakle, e, ja bih rekla da idemo u dobrom smjeru i nadam se da ćemo na temelju našeg rada i dalje moći biti tako ambiciozni. Hvala, sada kolega Katajn. Kolegica. Hvala vam na predstavljanju ove vrlo interesantne studije. Naravno, naš cilj mora biti proizvodnja hrane koja će biti e, kvalitetna i koja bi trebala biti dostupna svima. Stoga scenarij broj 4 jeste najbolja alternativa. No, dopustite mi da kažem nešto i o potrošačima i o njihovom ponašanju. kako možemo osigurati da, se, da će se potrošači ponašati e, pravilno, da će doista kupovati lokalne proizvode, te istovremeno da će kupovati e, zdravu hranu i voditi računa o okolišu. Zbog toga su trgovinski sporazumi i tekako bitni. Ovo nije problem kojeg ćemo jednostavno riješiti, e, jer moramo naći, pronaći jednu dobru ravnotežu. vodi se istraživanje o proizvodima hrane, financiranje je udvostručeno i moramo osigurati da sva ta nova ulaganja na kraju dovedu do produktivnih rješenja. Proizvođači neće voditi računa o okolišu ako nemaju dovoljno novaca. Gospođo Aguilera, izvolite. Drago mi je da se u ovoj studiji govori o proizvodnji hrane za stanovništvo koje neprestano raste. No to treba učiniti kroz um, okolišnu, socijalnu i ekonomsku održivost i zbog toga smatram da bismo u Europskoj uniji trebali imati e, različite modele poljoprivrede. Smatram da je pogreška usredotočiti se samo na ekološki model. Ja se nadam da će nam ovakve studije pomoći da shvatimo da Europska unija mora smanjiti birokraciju, poduprijeti e, inovacije u e, poljoprivredi poput biotehnologije i isto tako ne oduzeti poljoprivrednicima alate koje imaju za proizvodnju zdrave hrane i hrane koja poštuje okoliš. I sada ide pitanje. Autori ove studije su otkrili da kad je riječ o poljoprivrednim inovacijama da Europska unija ide e, ruku pod ruku sa ostalim e, zemljama, razvijenim zemljama i je li to dovoljno ili je to za sada još uvijek tek hendikep? Hvala. Hvala vam na ovom izlaganju. Ja sam si zapisao ovaj scenarij četvrti, održivo za sve, da bi to bio raj. To bi tamo bi trebali težiti, to zvuči dobro, taj raj. Mene zanima gdje smo mi trenutno u, u e, europskoj poljoprivredi. Meni se čini da smo više kod scenarija broj tri, a vi ste spomenuli nedostatke se broj 3 na jako dobar način, dakle lokalne strategije preživljavanja. Zanima me slažete li se sa mnom. Zatim još jedno pitanje vezano uz vašu studiju, tu se postavlja za mene pitanje bi li Europska unija trebala i dalje izvoziti poljoprivredne proizvode ili ne. I još jedno pitanje, inovacije. To isto dobro zvuči. Moja kolegica Merit McGuinness je već postavila jedno pitanje. Evo, čim smo nam inovacije, odmah se gasi svjetlo <laughs> struja i solarne energije za sve, evo to je to. Dakle, što se tiče Europske unije i inovacija, jesmo li mi doista dovoljno orijentirane inovacije? I jako se lijepo isto spomenuli i da e, bacamo velik postotak naše poljoprivredne proizvodnje i zanima me nije li naše vlastito zakonodavstvo krivo za to da toliko mnogo proizvoda ne pristižu do naših potrošača. Evo, hvala vam. Kao što vidite, upravo ovdje izvodimo se na broj četiri. onda kolega Rope. E, ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų, įdomu paklausyti jūsų pasiūlymus ir pamastymus, kaip gyventi. Hvala vam. Predstavljanje ove studije je bilo vrlo interesantno. Mm, bilo je zanimljivo čuti misli i ideje o tome kako će stvari izgledati za 30 godina. Pa život će se svakako nastaviti. Dobro je da možemo e, razmišljati i gledati unaprijed. A ono što ja želim reći je sljedeće. Europska poljoprivreda je poznata i u sadašnjoj situaciji imamo čitav niz problema. Druga stvar, stvar. Kako će izgledati e, budućnost poljoprivrede u Europi? I sve ove vaše ideje su stvarno vrlo interesantne. Govorili ste o pružanju potpore poljoprivrednicima i rekli ste da bismo se trebali okrenuti proizvednoj vezanoj potpori. Želite li nam reći malo više o tome? Jeste li mislili na sve sektore ili samo na one sektore u kojima vidimo da nedostaje proizvodnje ili da nemamo dovoljno proizvodnje? jer vidimo da potpore padaju sa svakim financijskim e, razdobljem, a ako želimo povećati produktivnost za čak 50%, bojim se da ćemo ostati kompletno bez ikakvih potpora. Stoga, kakve scenarije imate na umu kad je riječ o tim potporama? Hvala, kolegica E, Hvala vam, mm, gospodine predsjedavajući. Druga studija bila stvarno zanimljiva i voljela bih e, vam postaviti neka pitanja. Govorite o potrebi da se poveća produktivnost te e, o potrebi da se potakne tehnološka inovacija. No istovremeno Govorite i o mm, potrebi da se više diversificiraju kulture, te da se okrenemo ekološkoj poljoprivredi. Mislite li mm, da je tu e, došlo do neke proturječnosti? Pretpostavljam da ne, ali zanima me kako biste vi riješili taj problem. Poljoprivreda se temelji na e, raznolikosti, pogotovo ekološka poljoprivreda, no velike količine poljopri... velike količine proizvoda ovise pak o homogenoj proizvodnji. Hvala vam kolega Amau ima riječ. Obrigado. Só queria deixar uma, uma nota sem... Hvala vam. Ja sam također najviše za scenarij broj 4. No vidim da postoje određeni problemi. Tako da mislim da je dobro da imamo ovakve rasprave da se što bolje pripremimo za budućnost. No ili ćemo se okrenuti europskoj poljoprivredi koja će biti usmjerena prema budućnosti s ciljem da se proizvodi više, ali visoke kvalitete i kako bi bila konkurentnija, ali na kraju krajeva moramo voditi račun o tome da će tržište biti to koje će odlučiti. To globalno tržište. A, no, s druge strane, ako pak e, gledamo samo tržište, bojim se da bismo mogli uništiti E, poljoprivredu u brojnim dijelovima Europe. ako se pak okrenemo produktivnijoj, inovativnijoj i konkurentnijoj poljoprivredi, e, tada ne bismo smjeli zaboraviti da da je važno da imamo poljoprivredu koja je možda manje konkurentna, ali da isto tako moramo pritom paziti da e, se poljoprivredom ipak zadržavaju ljudi u ruralnim područjima. Hvala, mogu vas obavijestiti da se radi na ovom tehničkom problemu. E, za to će biti potrebno još neki 10 minuta, ali dobro, možemo se još dosta dobro vidjeti. Kolega Hojsling e, ima riječ. Evo, čim se kolega Jar javi za riječ, odmah se svjetlo ugasi. E, mislim da nekoliko si pitanja niste postavili u ovoj studiji. Primjerice, postojalo jedno svjetsko izvješće gdje je govorilo da treba e, poticati ekološku poljoprivredu, male poljoprivrednika kako bismo prehranili sve ljude. E, vi se niste na to osvrnuli, vi ste više za tehnološko rješenje, to čujemo dosta često u posljednjih godina da će tehnologija riješiti sve probleme, ali to će možda samo sniziti cijenu za poljoprivrednike, ali neće nužno dovesti do veće produktivnosti. Rekli ste da treba proizvesti više peradi, da će treba proizvesti više žitarica, ali 25% žitarica se kod nas koristi za stočnu hranu i to onda nije nužno održivo. Dakle, i dalje proizvodimo prema modelu broj 2, gospodine Jar, ja bih rekao. Mislim da smo mi i dalje u masovnoj proizvodnji i da smo i dosta dobri u tome to je sve, ali nije održivo. Vi niste e, se osvrnuli na ekološke probleme, 50%, 55% ptica je nestalo, 65% kukaca je nestalo. Dakle, svi ti ekološki problemi će nas zapravo natjerati da moramo prijeći na jedan drugačiji način bavljenja poljoprivredom. E, govorili ste o poticanju tehnologije, ali zašto samo 1% e, svih poticaja za istraživanje ide e, za ekološka područja? Za ne bismo trebali to više poticati i više staviti naglasak na te poljoprivredne modele? Hvala. Mogu primijetiti da niti kada se javio kolega Kojzlin, se svjetlo nije vratilo kolega Dorfman. Hvala vam. Meni je ovo bilo jako zanimljivo. Hvala vam na izlaganjima. Ono što mi je nedostajalo je stajalište potrošača jer je poljoprivreda i način kako poljoprivreda funkcionira nešto što u velikom dijelu ovisi o ponašanju potrošača. A ako pogledamo kako izgleda masovno ponašanje potrošača, onda taj model broj 2 da je upravo to taj model kojeg danas potrošači još potiču. Još uvijek. Dosta se očekuje od poljoprivrednika, a poljoprivrednici rade pod jednim ekstremnim pritiskom što se tiče cijena baš i zbog potrošača, zato što se oni upravo ponašaju prema modelu broj 2. Mene zanima Jeste li to sve usporedili sa našim ZPP-om? Jeste mm, razmislili o tome gdje se nalazi naš ZPP trenutno? Kod reforme o ZPP-u se samo jednom spominje kako riječ sigurnost hrane, tako i riječ sigurnost kvaliteta hrane, a to dosta govori o prioritetima Eh, u tom eh, prijedlogu o ZPP-u. Hvala vam lijepa. Kolega Kristensen. Og det er på dansk. Tak for en god gennemgang af de udfordringer, vi står overfor. Øh. Hvala vam na dobrom izlaganju tih naših tema. Čuli smo da 30% naših poljoprivrednih e, proizvoda se baca, da se ne pojede. To je jedan e, ogroman problem koji trebamo zajedno riješiti. Za to će biti potrebne reforme kako bismo uspjeli izmijeniti tu situaciju u nekoliko sljedećih godina. Da, tehnologija nam je potrebna kako bismo sladili one ogromne izazove koji su pred nama, a i klimatske promjene znači da ćemo morati proizvoditi na održivi način. A pritom treba istovremeno povećati produktivnost tu se provodi e, istraži, provode istraživanja i kod novih vrsta biljaka. To možemo koristiti, te nove tehnologije mogu e, biti nešto što će biti korisno poljoprivrednicima, ali isto tako i što može povećati produktivnost. Hvala gospodin Bogović. E, glede scenariju... Neću puno o scenarijima, mislim da ćemo biti na kraju suočeni sa kombinacijom sva četiri scenarija E, želio bih e, se samo osvrnuti na ovo e, područje koje ste spomenuli, znači digitalizacija, utjecaj digitalizacije na prehrambeni lanac i na poljoprivrednu politiku. Za razliku od vas, ja smatram da veliki podaci, robotizacija, digitalizacija, da, će, da neće samo te tehnologije igrati veliku ulogu, već će tu igrati ulogu i blockchain, sateliti, internet, širokopojasni internet, i e, prije svega dakle ukoliko želimo da ruralna područja e, budu živa jer e, poljoprivreda je jedan dio, jedan element ruralnog područja gdje se proizvodi hrana. S druge strane vi upozoravate na to da će 70% ljudi živjeti u velikim gradovima. Ukoliko digitalizacija ne dođe na ruralna područja biti će sve manje seljaka, svi će ta područja napustiti i taj dio dio digitalizacije je podcijenjen i ukoliko želimo e, riješiti taj problem, ukoliko želimo sačuvati mala poljoprivredna gospodarstva, ukoliko želimo sačuvati stanovništvo, e, e, morat ćemo onda digitalizirati ruralna područja i možda ćemo onda imati i ponekog stanovnika manje u gradovima, više u ruralnim područjima. Hvala kolega De Castro. Grazie Presidente, sì, grazie, grazie ai nostri... Hvala, hvala e, našim izvjestiteljima na zanimljivom izlaganju. E, prvo bih želio izneti evo, jednu refleksiju, a nakon toga jedno pitanje. Kada su u pitanju klimatske promjene, poljoprivrednici su e, i dio problema. Međutim, možda nije e, u dovoljnoj mjeri naglašeno da oni mogu biti, mi smo uvjereni u to, da oni mogu biti i dio rješenja. Dakle, ukoliko je riječ o e, okolišnim politikama, koje e, su osmišljenje bez e, poljoprivrednika, to nas onda dovodi na krivi trag. Mislim da bismo trebali napraviti više i zbog toga nas brine e, ta renacionalizacija u prijedlozgu reforme ZPP-a. I ovaj prijedlog e, o kojem mi e, raspravljamo e, odnosi se to na treći ili na četvrti scenarij, jer bojim se da smo bliži trećem scenariju. Ta zamisao prema kojoj bismo prepustili državama e, članicama ulogu, a da nismo bliski tom četvrtom e, e, scenariju koji je nama bliži srcu. I evo ovaj rasvjeta se vratila što svjedoči tome da smo na dobrom putu. Hvala vam. Kolega Buda, izvolite. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Apreciez și acest studiu ca fiind unul foarte important pentru a ne putea adapta politicile. Hvala. Ovo je vrlo bitno vezano za prilagodbu e, naših politika srednjoročno i dugoročno. Što se tiče rasipanje e, hrane E, nisam čuo e, ovu tematiku, nije bila spomenuta u ovim scenarijima. E, imamo međutim velika ograničenja što se tiče resursa i zbog toga moramo smanjivati to rasipanje hrane. Naravno, moramo ići i dalje, moramo razviti kratke opskrbne lance jer na taj način ćemo i smanjiti rasipanje hrane, ali na taj način E, moći ćemo ponuditi i proizvode proizvedene uz nisku razinu emisija e, CO2, ali i ti e, kratki lanci pomažu nam u zaštiti okoliša. Slažem se sa kolegom e, De Castrom. E, poljoprivrednike bi trebalo nagraditi zbog uloženih napora u cilju zaštite okoliša. A što se tiče pretilosti, to je zaista težak problem. Trebali bismo uložiti dodatne napore u prevenciju pretilosti, ali s druge strane trebali bismo i poticati korištenje E, ekoloških e, proizvoda koji omogućavaju da građani budu s jedne strane zdravi, a s druge strane da smanje potrošnju lijekova. Imam pitanje vezano za rasipanje hrane. Jeste li to spomenuli u vašoj studiji ili niste? E, kolega Guerrero, imam tri opaske. postoji ovdje bojazan, bojazan dakle, da e, nemamo dovoljno e, resursa za ostvarivanje e, i provedbu ovog, ove studije u ovom IPCC-u imate nekoliko scenarija E, imate i e, dramatične scenarije. Postoje određeni e, podaci koji ukazuju na to da idemo prema klimatskom kaosu i to bi trebalo spomenuti u ovoj studiji, a to nije slučaj. Nadalje, rasipanje hrane. To čini 30% naše proizvodnje i to bi trebalo biti prioritete jer tu se govori o više proizvodnje, o povećanju produktivnosti po hektari, po hektaru, a ne, nismo usredotočeni na ono osnovno, a to je tih 30%. E, Nadalje imate i ovo, e, ovo neizravno rasipanje, dakle ukoliko se više hrane proizvodi, onda se e, i povećava rasipanje. E, prije svega ova potrošnja mlijeka i vode i dakle moramo izmijeniti način e, potrošnje. E, spomenuli smo različite trendove u zapadnim zemljama i potrebna je određena izmjena vezano za prehrambene navike. Hvala kolega Tolere. Hvala Hvala vam e, na ovo zanimljivoj studiji. E, što se tiče izazova klimatskih promjena i e, rasta stanovništva, Imamo dakle tu nekoliko izazova. Ovo novo stanovništvo, e, ono će živjeti negdje i što ste predvidjeli u vašim e, scenarijima e, vezano za gubitak poljoprivrednog zemljišta, jer tu postoje određena prijetnja tom zemljištu i 2050. E, nam se e, e, bliži. Imate sada situaciju da zbog društvenih mreža E, građani postaju novinari, oni žive u gradovima, oni jednostavno nisu fizički u kontaktu sa poljoprivredom. Možda bismo trebali e, spojiti građane i e, ekološke udruge i trebali bismo naglasiti da ukoliko želimo ostvariti ciljeve do 2050. godine, onda bi konkretna djelovanja trebalo poduzeti. I treće, inovacije koliko daleko smo spremni ići tu radimo sada na ovim malim eh, eh, životinjama eh, koje onda sprečavaju neke bolesti međutim ove nove tehnike genetske selekcije jesmo li ih spremni prihvatiti i u kojoj mjeri kolega Rusin Hvala. Hvala vam na ovom jasnom izlaganju. Želio bih se ponovno osvrnuti na tematiku rasipanja e, hrane. Vi ste rekli da zapravo gubimo trećinu e, hrane. Ali zapravo e, što sve ulazi u tu kategoriju. Postoji čitav niz proizvoda koji eh, se mijenje, koji se koriste na drugi način. Eh, ukoliko potpadaju pod tu kategoriju hrane, eh, otpada hrane. Dakle, što točno podrazumijeva taj izraz food waste? Nadalje, u kojoj fazi prehrambenog lanca dolazi do e, tog rasipanja, e, dakle na razini potrošača e, ili više prema proizvodnoj fazi? Evo, to su konkretna pitanja zastupnik De mm, Hvala vam na izlaganju. E, spomenuta je tematika nestanka određenih e, insekata i e, određene bioraznolikosti. Međutim, postoji jedan, jedno također izumiranje, izumiranje poljoprivrednika. Mi u Europi gubimo zaista veliki broj poljoprivrednika, demografski podaci su zastrašujući, E, osim ovih scenarija koje ste predstavili, e, je li moguće ostvariti ciljeve ukoliko i dalje gubimo toliko poljoprivrednika? I e, jedan od odgovora, ukoliko želimo ostvariti naše ciljeve, naše ekološke ambicije, je da se pojačaju ulaganja da se daje dodatan dohodak poljoprivrednim gospodarstvima, a e, ZPP e, to e, ne može, odnosno ne polazi mu za rukom. Dakle, trebamo velike promjene u budućoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Hvala kolega Lebreton. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala vam na ovoj studiji. Imam četiri pitanja. Prvo pitanja e, vi ste spomenuli, dakle, vezano za 2050. godinu na globalnoj razini povećanje dohotka po glavi stanovnika. E, međutim, stanje e, na globalnoj razini je različito. Kako ste došli do tog zaključka? Drugo, vi se zalažete za četvrti scenarij. Međutim, tu postoji što je tu sa globalizacijom i svjetskom trgovinom. E, treće, dakle, e, vi navodite zapravo određenu karikaturu vezano za ove e, subjekte koji će preživjeti na lokalnoj razini. Međutim, tu valja naglasiti ovaj aspekt suvereniteta, kratkih lanaca, ne, neće doći do, e, nećete više imati ovih globalnih foruma za e, borbu protiv klimatskih promjena. Zašto vi suprotstavljate lokalno djelovanje i e, održivi razvoj? I nadalje, što će biti sa, sa obiteljskom poljoprivredom sukladno četvrtim scenarijem? Kolegica Motler, hvala vam. E, ključno pitanje je kako možemo s manje resursa prehraniti sve veće broj ljudi i to na održiv način. A pitanje koje proizlazi iz toga je također i sljedeće. E, ako koristimo e, recimo manje gnojiva, ali zatim onda dobijamo loše prinose. Je li to prihvatljivo? Isto tako, kakva je uloga poljoprivrednika u budućnosti, to jest kakva je uloga multinacionalnih koncerna, tko bi se u budućnosti trebao baviti poljoprivredom? To je pitanje koje je važno i na to pitanje nisam čula odgovor. I kao treće, uloga potrošača naspram uloge poljoprivrednika. Mislim da smo trenutno u e, potpuno krivoj situaciji, a da u budućnosti nam je potrebna ta ravnoteža što se tiče ponašanja prilikom proizvodnje, potrošnje i bacanja hrane. Mi znamo da e, u Njemačkoj do glavnog dijela bacanja hrane dolazi u privatnim kućanstvima i stoga mislim da bismo se trebali baviti sa tim e, pitanjem životne ekonomije i e, dobrog upravljanja resursa. Hvala. Dank, kolege Kokales. Hvala, kolega Kokales. Thank you, Mr. President. Hvala. Ispričavam se, e, gospođo, zbog svih ovih e, pitanja. Nećete vi odlučivati o svim tim pitanjima. Nisam siguran je li ovaj e, četvrti scenarij idealan scenarij, međutim siguran sam da su e, ova prva tri scenarija zapravo e, pakao i možda bismo trebali jedan peti scenarij koji je zapravo realistični. Što je s ovim izrazom Great Food Transformation? to je, povezan, taj, to je povezano s nekim, e, s jednom studijom. E, možete li nešto reći više o toj e, studiji? Niste ništa nadalje rekli o ribarstvu, o ribi, o uklapanju bjelančevina ribljeg porijekla u, u tu tematiku. Hvala kolega zastupnik David. Trebali bismo razmisliti o tome e, jesmo li slijedili pravi smjer. Uzmimo kao primjer Češku. Prije 30 godina bili smo praktički samodostatni, a sada naša razina samodostatnosti iznosi samo 38%. E, boj broj poljoprivrednika je pao za jednu četvrtinu, e, sela se prazne, stare. Je li to dobro? međunarodne e, kompanije kontroliraju lance, e, imamo nisku kvalitetu, nisku razinu dohotka, imamo e, četiri puta manje subvencija u odnosu na nizozemsku ili Belgiju, a, mi našu poljoprivredu, poljoprivrednu politiku i dalje nazivamo zajedničkom poljoprivrednom politikom. Hvala. Evo, na kraju smo popisa govornika. Dopustite mi obratiti se eh, komisiji. Eh, gospodin Hanjotes, eh, želite li se vi javiti za riječ? Molim vas, budite kratki. Hvala vam, hvala vam na ovoj prigodi da se javim u ovoj zanimljivoj raspravi mi smo e, se usredotočili i razmišljali o ovoj održivosti e, od e, oranice do tanjura. Imamo i miran jednu studiju. Što se tiče scenarija prije svega usredotočio bih se na ono što se događa. Čini se da je ovaj sektor e, poljoprivredno prehrambeni e, sektor da na njega utječe potražnja. E, postoje značajne promjene vezano za potražnju koje su onda naglašene posebice u razvijenom svijetu. E, imate, na primjer, e, tematiku mesa i e, hoće li se proizvoditi više ili manje mesa ili način proizvodnje. Međutim, za najveći dio svjetskog stanovništva i dalje vazan čimbenik su cijene, jer jedan element koji ukazuje na različite obrazce ponašanja, to je taj jaz između razvijenog i nerazvijenog svijeta u proteklih 15 do 20 godina u e, dakle e, u razvijenim zemljama određena potrošnja e, pada, a u nekim drugim regijama raste na primjer vezano za goveđe meso. Nadalje što se tiče prehrambenog lanca, tu na to utječu inicijative E, trgovaca na malo. E, dakle, odgovor je e, jasno, treba ćemo više i zbog same činjenice da će porasti svjetsko stanovništvo i nadam se da će i prihod po glavi stanovnika također narasti. Što se tiče ovih pokretača kod opskrba, imate tu dvije suprostavljene skupine. prije svega ove silnice koje koje utječu na e, rast troškova proizvodnje. Imate klimatske promjene, e, riječ je o promjenama uobičajenog e, obrasca proizvodnje kod poljoprivrednika. Drugo, imate silnice, e, posebice u EU vezano za e, standarde, bilo standarde koji se odnose na sigurnost proizvodnje hrane ili druge standarde. I nadalje imate e, silnice vezano za energetiku, cijene energetike ili zemljišta ili tu imate pritisak vezano za hranu za životinje. To je vrlo važan čimenik kada su u pitanju troškovi. Nadalje postoje značajni čimbenici koji nam omogućavaju smanjenje troškova proizvodnje, a njih možemo sažeti s pomoću izraza poljoprivreda 4.0, znači digitalno gospodarstvo. Mm, želio bih nešto reći interakcija između ponude i potražnje e, se ne odvija samo na regionalnoj razini, već i na globalnoj razini. I e, zbog toga dolazi i do neizvjesnosti, e, znači zbog dolazi do kolebljivosti, a poljoprivrednici su na to naučeni. Međutim, imate tu i kolebljivost cijena. I još nešto, znači što se tiče farminga, poljoprivrede 4.0. Točno je da prethodne velike promjene kod poljoprivrede se nisu nazivale poljoprivreda 3.0 već zelena revolucija. Međutim, došlo je do povećanja produktivnosti, došlo je do e, socijalnih problema zato što je, e, zato što je hrana bila priuštiva, došlo i do posljedica po okoliše. E, što je sa ovom poljoprivredom 4.0? Tu se stvara potencijal na temelju kojeg se može povećati ekonomski potencijal, e, učinkovitost i e, imate također i ekološku učinkovitost. Na bolji način se koriste resursi i imate tu onda i djelovanje vezano za ovaj jaz kod znanja. Međutim, tu morate uzeti u obzir i e, prigode. E, tu valja uzeti u obzir i element e, suradnje kod poljoprivrednika te prijenosa znanja. I još nešto, puno toga vezano za naše djelovanje temelji se na našim brojkama, dakle vezano za rasipanje hrane ili mogućnost sekvestracije ugljičnog dioksida. Dakle, moramo biti e, jasni e, koje e, je ovo, koje je naše polazište temelji scenarij. Hvala. Hvala lijepa komisiji. Gospođa Peske, na vama je sada zadatak da odgovorite u manje od 10 minuta na 25 postavljenih pitanja koji su se ticali različitih područja. Izvolite, imate riječ. Da, bit će to nemoguća misija. Moj prvi komentar je sljedeći. To što smo čuli, toliko pitanja i toliko vaših primjedbi, nam govori da je ova studija koja se temelji na nekoliko scenarija, a ti su scenariji našom odlukom ekstremni i potpuno suprotstavljeni. I drago mi je da um, vas ova studija izaziva na uh, razmišljanje. Da, mi smo predložili scenarije, ali da, mi smo također izabrali četiri scenarija koja su potpuno ekstremna a naravno rješenje je negdje između. Mi smo to učinili namjerno kako bismo privukli e, pozornost na ekstremne slučajeve. A izgleda da smo to i postigli. Neka se vaša pitanja više odnose na e, političke odluke i pretpostavljam da mi nismo baš da vam mi to ne, možemo odgovoriti, budući da smo neovisni e, konzultanti. Pokušat ću grupirati neka od pitanja u teme. Nadam se da sam uspjela zabilježiti sva vaša pitanja i da neću nijedno izostaviti. Jedan se komentar odnosi na e, bacanje hrane i na činjenicu da taj problem nismo još uvijek dobro riješili. Zapravo da se nisam e, time uspjela baviti. E, imala sam na raspolaganju 20 minuta, e, tako da nisam se stigla toga dotaći. kružna ekonomija se spominje u scenarijima, pogotovo u scenariju 4, no ne samo u tome. U potpunosti se slažemo da je bacanje hrane i tekako velik problem. Jedna trećina hrane koja je bačena je stvarno velika količina. Stoga već da uspijemo riješiti taj problem, to bi već dovelo do znatnih poboljšanja. E, drugo, što se tiče pitanja gdje se najviše događa bacanje hrane, pa događa se u cijelom lancu zapravo E, pod time mislimo, ne mislimo na hranu koja ide dalje u preradu. Govorimo o hrani koja se pohvari, pokvari za vrijeme prijevoza. Zatim o hrani koju kupujete u trgovinama. Sigurno imate to iskustvo. proizvodi kojima istekne e, rok trajanja, ali koji su još uvijek dovoljno dobri i ta se hrana baca. To je vrlo loše e, planiranje trgovinskih lanaca. Neka hrana se uništava kako bi se zadržale cijene proizvoda, kako bi se cijene proizvoda držale pod kontrolom i kako ne bi došlo do e, viškova na tržištu, zato što to onda dovodi do pada cijena. Tako da više je razloga zbog kojih se hrana baca. I naravno tu i tekako imamo prostora za poboljšanje. To je jedan od ključnih elemenata koje ja spominjem u svojem izvještaju. Oprostite što to nisam spomenula u ovoj prezentaciji, prezentaciji ali stvarno nastojali smo e, sažeti studiju što je više moguće. Hoćete li vi odgovoriti na pitanja o inovacijama prije nego krenemo, e, prijeđemo na drugu temu? Da, možem. Hvala Monika. Jako je puno pitanja postavljeno na temu inovacije, te e, o tome kakva bi se inovacija trebala razvijati u Europskoj uniji. Da, pred nama je desetljeće ili dva, zapravo u proteklom desetljeću ili protekla dva desetljeća učinjeno je mnogo toga što se tiče e, inovacija u poljoprivredi. Ono što smo primijetili jest da se inovacije očekuju od svih aktera u e, prehrambenom lancu, a čak i kod potrošača, ali s druge strane primjećujemo da je napredak spor. A to nas onda dovodi do jednog ključnog zaključka. Inovacija može biti tehnološka, naravno, ali može biti i društvena. Što to znači? Evo, u proteklih nekoliko godina smo primijetili da potrošači sada ipak razmišljaju o tim inovacijama, a to nisu radili u prošlosti. U prošlosti su inovacije stvarali istraživači, primjenjivali potrošači, ali potrošači nisu bili nešto posebno aktivni. Nisu mm, se baš bavili inovacijama, a danas to više nije slučaj. E, to je počelo s raspravom o GMO, e, zatim o pesticidima te o svim kemijskim proizvodima. Dakle, što je ključno? Ako želimo da te inovacije budu široko prihvaćene od svih aktera u prehrambenom lancu, moramo osigurati da potrošačima jasno objasnimo zašto smo uopće uveli te inovacije. Ne možemo biti sigurni da će potrošači baš e, sasvim razumjeti o čemu govorimo. Tako da je jako važno da poruke budu poslane i jasno predstavljene potrošačima koji na kraju dana moraju odlučiti što će kupiti. Dakle, moraju imati dobre informacije ako će na kraju dana donijeti e, dobru odluku. Dakle, to je ključno kad e, govorimo o predstavljanju tih inovacija. Zatim još jedna stvar koju želim reći se odnosi na položaj proizvođača u cijelom tom lancu. izgleda, svi se ponašamo kao da su poljoprivrednici nestali iz tog lanca, a jako je važno da se oni ponovno stave u e, fokus. I još nekoliko odgovora na specifična pitanja. E, povećanje dohotka. Izvor je statistike e, FAO. Dohodak po glavi stanovnika će u razvijenim zemljama polako padati, a prihodi, to jest dohodak u e, zemljama u razvoju sada raste. Te smo podatke dakle dobili iz Ureda za hranu i poljoprivredu UN-a. Ali pronaći ćete o tome više e, detalja u samoj studiji. A što se tiče e, proizvodno vezane potpore iz ZPP-a, fokus bi trebao biti na specifičnim proizvodima. To smo spomenuli i u studiji. Dakle, da smatramo da treba podržati E, određene proizvode kojima je ta potpora doista potrebna u Europskoj uniji. Još jedno pitanje koje se pojavilo nekoliko puta jest tema malih e, poljoprivrednika te napuštanja farma. Time smo se bavili u studiji, to je i tekako veliki problem. Stanovništvo e, stari, mlađi naraštaj se ne žele baviti poljoprivredom, već se odlučuju za druga zanimanja i to postaje sve veći problem. Činjenica također da se stanovništvo seli u urbana područja, očekuje se da će do 2050. 70% stanovništva živjeti u gradovima. Kada gledate politike, ovdje sada ne govorim samo o scenariju 4, već i o drugim scenarijima, to stvarno je e, problem. U okviru nijednog scenarija nećemo moći prehraniti svijet ako ne budemo imali ljude koji će proizvoditi hranu. Stoga moramo imati mjere kojima ćemo podržati mlade poljoprivrednike, uvjeriti ih da ne napuštaju e, ruralna područja. No, naravno, isto tako e, moramo riješiti i probleme infrastrukture. Vodi se rasprava o mm, generacijama, mm, o petoj mreži o petoj generaciji mreža, a ne govori se o tome da ruralna područja u Europi nisu e, pokrivena internetom jer um, operateri jednostavno nemaju e, dovoljno, e, neće imati dovoljno profita, zapravo ne bi imali dovoljno profita u tim područjima da sve to pokriju. I to je onda naravno jedan od razloga zbog kojih ljudi napuštaju ruralna područja. Danas govorimo o digitalizaciji, o ekonomiji dijeljenja, o novim tržištima i sve je to moguće ako ste u digitalnom svijetu. Ako niste, onda ste e, izostavljeni iz svega toga. Tako da smo ovdje uključili i prijedlog da se pomogne e, poljoprivrednicima te da se riješi probleme starenja stanovništva u ruralnim područjima i općenito napuštanja e, ruralnog područja. I to dakle, bez obzira na to kojim će se, za, koji će se, za koji ćete se scenarij odlučiti. Još e, jedan komentar se odnosio na ekološku poljoprivredu. ovdje danas nismo o tome govorili, ali u studiji se jesmo time bavili. To je e, snažan trend i to je trend koji ide u smjeru kojim se također nastoji riješiti jedan dio problema, problema izazvanih klimatskim promjenama. No, nedostatak ekološke poljoprivrede danas je djelomična nekompatibilnost ekoloških e, proizvoda i njihove cijene sa e, stanovništvom koji ima problema s dolaskom do hrane i to je uglavnom i dio stanovništva e, o kojem govorimo kad govorimo o prehranjivanju svijeta. Tu ne govorimo samo e, o ljudima u drugim dijelovima svijeta, već govorimo i o ljudima u Europi. U Europi također postoji jako puno ljudi koji, kojima je teško kupiti zdravu, kvalitetnu hranu. Tu se onda javlja i problem pretilosti. Da, ekološki je bitno, ekološka proizvodnja je bitno, ali moramo još, e, ako već želimo riješiti problem prehrane svog stanovništva, ekološka poljoprivreda danas nije jedini e, odgovor. I zbog toga smatramo da tehnologija i inovacija u širem smislu da bi mogli pomoći promijeniti cijelu tu priču te Mm, digitalizacija bi mogla pomoći e, manjim, malim poljoprivrednicima dakle da se uklope u tu e, širu sliku. Meni je žao ako nisam uspjela odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala vam lijepa. Bilo je i teško odgovoriti na sva ova pitanja na detaljan način e, u deset minuta, ali mi bismo htjeli pravovremeno zaključiti s ovom raspravom. Hvala vam lijepa i na predstavljanju studije. Mislim da će nam ona pomoći u idućih nekoliko mjeseci kada ćemo se baviti reformom zajedničke poljoprivredne politike. Sada ćemo prekinuti sastanak, javan dio sastanka do 14 sati i 30 minuta, tada ćemo se ponovno sastati. Sada ćemo napraviti vrlo kratku stanku. Merit, izvoli. E, ja sam pod točkom razno htjela spomenuti jednu stvar. Čitala sam e, u članku New York Timesa o plaćanjima iz ZPP-a i mislim da bismo se trebali pozabaviti e, time ovdje u odboru zato što nema smisla da branimo plaćanja iz ZPP-a ako su informacije sadržane u tom članku doista točne. Hvala vam. Hvala vam na tome što ste to spomenuli. Mislim da smo to imali prilike pročitati. U, redu, u 14.30 nastavljamo sa javnim dijelom sastanka, a za 5 minuta nastavljamo sa sastankom koordinatora. To je dio sastanka koji je zatvoren za javnost kao i inače.